gospodin predsjedavajući the session is resumed. Uh, uh, to inform you that the president has uh, samo da vas izvijestimo da je predsjednik dobio od nadležnih njemačkih vlasti um, izvješće o izboru gospođe Babete Winter koja je zamijenila gospodina Jakoba von Weizsäckera, stupanje na snagu 10.1.2019. Pozdravljamo novu kolegicu i ističemo da će gospođa Babette Winter zauzeti svoje mjesto u parlamentu i svim tijelama sa svim pravima iz poslovnika. Dakle, još jednom dobrodošla. Uh, uh, Ovime Nastavljamo sa sjednicom, a zapisnik jučerašnje sjednice i usvojeni tekst su dostupni, imali komentara na zapisnik. Ukoliko ne, ovime smo usvojili zapisnik. A sada možemo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. To je rasprava o je europskoj obrazovanju i istraživanju i sjećanju na totalitarnu prošlost. Tematska rasprava prema članku 153a poslovnika nema postupka spontanog javljanja za riječ, te se neće prihvaćati niti plavi kartoni. A sada, molim, e, u ime EPP-a gospodina Kovačeva četiri minute. Izvolite. Gospodin predsjedatel, gospođo komisar, gospođo ministar. predsjedniče, ministre, uvaženi kolege. Ove godine je 30. godišnica pada komunističkog režima u Istočnoj Europi. Prije deset godina parlament je usvojio rezoluciju o europskoj svijesti i o totalitarizmu. I sada smo pokrenuli ovu raspravu o zajedničkom sjećanju na europsku prošlosti osude svih totalitarnih režima 20. stoljeća, stavljajući znak jednakosti između e, e, patnje koje su uzrokovali fašizam, nacizam i komunizam i izvlačenjem e, pouka iz tragičnih događanja iz zapadne i istočne povijesti Europe Trebamo učiniti sve da jačamo dalje demokraciju, vladavinu prava i poštovanje ljudskog dostojanstva i slobode. Istovremeno, to su vrijednosti koje trebaju spriječiti mržnju, ksenofobiju, autoritarne i totalitarne ideje u europskim društvima i spriječiti njihovo rast. Prije moje osobno mišljenje je da prije deset godina ova se E, rasprava nije e, odvijela i mi smo imali nove izazove, a vjerojatno da smo na vrijeme izvukli ove pouke bismo na njih bolje odgovorili. Znači sada trebamo učiniti, pokrenuti ovu raspravu jer ne činimo dovoljno da se suočimo sa ponovno uskrsnim duhovima prošlosti. Nacionalizam i populizam e, javljaju se zbog toga što nismo u potpunosti svjesni onoga što su totalitarni režimi e, učinili u našoj e, prošlosti. Danas imamo mlade koji su nekim zemljama razočarani socijalnom nejednakošću, ekonomskim perspektivama i zbog toga se okreću ekstremno ili desnici ili ljevici, a što je dovoljno da nam pokaže koliki je rizik od ponavljanja tragičnih grešaka prošlosti. Zato je važno da šaljemo dalje E, ovu povijest, e, ovu i, i ove pouke, jer naravno da nema jednostavnih rješenja za teške probleme, ali ako ne prenesemo sjećanje na prošlost i ne osiguramo sjećanje na nju, e, mlade može zavesti propaganda i kampanje dezinformacije. Što se tiče fašizma i nacizma i komunističkih režima, oni iskorištavaju nostalgiju koja je danas toliko raširena zbog nepoznavanja raširenosti i razmjera zločina koji su počinjeni. Postoje i zabrinutosti trendovi zbog nostalgije za staljinizmom u nekim zemljama. Postoje razne strategije raznih zemalja stranica, članica, no jedna je model za sve, obrazovanje. Uz pomoć obrazovanja sljedeća generacija europljana, bila sa iz istočne, srednje ili zapadne Europe mogu učiti o totalitarnim režimima u 20. stoljeću i naučiti koliko je ljudi se žrtvovalo za slobodu, demokraciju i ljudska prava. Moraju znati da sloboda nije nešto što se može uzeti zdravo za gotovo. No uvijek, kao što je mudro rečeno, je samo generaciju e, udaljena od iskorjenjivanja. Danas e, slavimo i 20 godišnjicu eura, no moramo se sjetiti da je Europska unija više od zajedničkog tržišta i zajedničke valute i jamči mir, sigurnost, ljudska prava u našem kontinentu. Europska unija odgovor je na strahote totalitarizma koji su e, ograničavali i vršili represiju nad milijunima i e, uzrokovali beskrajnu patnju. Danas stoga moramo više nego ikada shvatiti koja je prijetnja e, zbog nedostatka povijesnog sjećanja. Zato iskoristimo obrazovanje da očuvamo ovaj jedinstveni projekt za sljedeću generaciju Europljana i spriječimo da postanu žrtve e, neznanja i manipulacije. U ime vijeća, e, gospođo Jurova, izvolite. Predsjedniče, uvaženi zastupnici. Tema naše današnje rasprave dotiče se srca naše unije i onoga za što ona stoji. Autoritarni i totalitarni režimi diljem Europe u posljednjem stoljeću ostaju tamne poglavlje u, u povijesti našeg kontinenta. Europska unija temelji se na zajedničkim vrijednostima i zajedničkim načelima poštivanja poštovanja prema ljudskom dostojanstvu, slobodi, demokraciji, jednakosti, vladavini prava i poštivanju e, ljudskih prava. A cilj je e, jačati te vrijednosti i braniti te vrijednosti. I kao što smo svi sada svjesni, te su vrijednosti postavljene pred brojne izazove u posljednjim godinama. Mlade generacije koje nisu upoznale totalitarne režime sada dolaze u opasnost da te zajedničke vrijednosti shvate zdravo za gotovo. Naše zajedničke vrijednosti omogućile su najdoblje razdoblje mira u Europi i ostaju temelj naših demokratskih društva, te ih se mora očuvati i dalje hraniti i razvijati. Danas smo suočeni sa nizom izazova koje naše otvorena društva e, ugrožavaju ili zbog ksenofobije ili e, nacionalizma koji dijeli diskriminacije, dezinformacije ili e, nasilne radikalizacije. Evo samo neke da spomenem. Ako želimo u potpunosti shvatiti sadašnjost, razumijevanje prošlosti je ključna. Nedostatak e, znanja o podrijetlu Unije i načinu na koji ona funkcionira jača rizik od diskriminacije. Također sprečava građane od razvijanja e, informiranog mišljenja o djelovanjima i akcijama i aktivnostima Europske unije. A s druge strane, znanja o raznolikosti, nasljeđu i tradicijama u Uniji i zemljama članicama – promiče međusobno poštovanje, razumijevanje i suradnju, a to može jačati zajednički e, osjećaj međusobnog pripadanja. Znamo da obrazovanje može igrati ključnu ulogu u promicanju naših zajedničkih vrijednosti, kao i promicanju boljeg razumijevanja i Unije i nas samih. Svi smo također svjesni da nadležnost Unije u području obrazovanja je vrlo ograničeno i da zemlje članice su u potpunosti odgovorne za svoje obrazovne sustave te za dizajn svojih e, kurikuluma. No, u trenutku kada e, Europa gleda prema svojoj budućnosti i želi uključiti svoje građane, posebice mlade, u jednu agendu zajedničkih vrijednosti, Vjerujemo da je važno stvoriti ovaj osjećaj pripadanja među europljanima. U ovom duhu su zemlje članice stoga poduzele niz <clears throat> obveza u brojnim političkim izjavama u vidu zaključke preporuka vijeća, na primjer, koji daju je snažan temelj za suradnju u ovom području. Na Samrbu Goteborgu u studenom 2017. šefovi vlada i država Europske unije odabrali su obrazovanje i kulturu kao prvu temu koja se treba, e, kom se treba baviti nova agenda lidera i podcrtali svoju odlučnost da se u tom području čini more. Nakon Gotenburga slijedili su zaključci vijeća iz prosinca 2017 koje je pokazalo kako obrazovanje i kulture su ključni za izgradnju inkluzivnih i kohezivnih društava. U svibnju 2018. vijeće usvojila preporuke o promicanju zajedničkih vrijednosti, inkluzivnog obrazovanja i europske dimenzije obrazovanja. Ova je preporuka slijedila Parišku deklaraciju iz 2015. u kojoj su ministri obrazovanja naglašavali važnost uloge koju obrazovanje može igrati u tom pogledu. E, obveze iz Pariške deklaracije jednako su relevantne danas kao i onda. Osim naših napora u ovom području na nacionalnoj razini, moramo na najbolji način iskoristiti instrumente i programe Unije kao što su Erasmus+, plus, E, obzor Kreativna Europa, Europa za građane i Europske snage solidarnosti kao potporu inicijativama koje služe za promicanje naših zajedničkih vrijednosti. Moramo našim mladima dati vještine i kompetencije da postanu aktivni, informirani i odgovorni građani. Medijska pismenost i kritičko razmišljanje ključne su vještine u današnjem društvu. Naši mladi moraju razviti kritičku analizu i razumijevanje koji su potrebni da se izađe na kraj sa sve većim obimom informacija. Moraju biti svjesni potrebe da ispravno identificiraju i koriste pouzdane izvore informacija te biti svjesni rizika dezinformacija. Te na posljedku od ključne je važnosti promicati i poticati tolerantnost, međusobno razumijevanje i E, interkulturalni dijalog kako bi se osigurala bolja budućnost. Uloga obrazovnog osoblja je njihovo trajno profesionalni razvoj e, ključno, e, ključni su u ovom pogledu. Važno je naučiti kako govoriti o teškim, osjetljivim temama ili kontroverznim pitanjima, a ne prepustiti, a ne zaobilaziti ih ili ne spominjati ih i nastavnicima treba potpora za njihovu novu ulogu u sve više diversificiranoj učionici. To je u skladu sa prioritetima našeg predsjedništva, kao što je prezentirao jučer i naš premijer, jedan od naših glavnih stupova e, Europe zajedničkih vrijednosti je poticanje e, solidarnosti i kohezije Europske unije promicanjem politika za borbu protiv diskriminacije, osiguravanju jednakih prilika i jednakog tretmana kao i jačanjem uključivanja građana, posebice mladih u europsku raspravu. Zaključno uvjeravam vas da će ovo pitanje nastaviti biti visoko na političkoj agendi vijeća. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam Državna tajnice, gospođa Jurova, izvolite. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, zahvaljujem što ste ovu važnu temu stavili na dnevni red. Učenje o našoj povijesti i analiza kompleksnih eh, eh, snaga koje, su, koje djeluju u našim društvima temelj su za razumijevanje društva u kojem danas živimo. Znati nešto o našoj prošlosti ključno je i za izgradnju budućnosti našeg kontinenta i naših zemalja. Nemojmo zaboraviti da Izvorna temeljna ideja europskog integracijskog projekta je osigurati da se njezina tamna povijest više nikada ne ponovi a naše vrijednosti i zajedničke slobode i način života moraju se braniti svaki dan. Komemorirajući i poučavajući tu prošlost kao i e, kultivirajući e, sjećanja na problematična vremena. Upravo to je ključ za zajedničku budućnost. Važno je podsjetiti na sve e, totalitarne režime, fasističke, komunističke i tako dalje, kao što to činimo na Europski dan sjećanja na E, žrtve tog režima 23.8. svake godine. Komisija podupire sjećanje, istražavanje i obrazovanje u području totalitarizma na niz načina. Očuvanje sjećanja e, na europsku totalitarnu prošlost jedan je od e, ključnih zadaća Europskog programa za građana koji podupira aktivnosti koji potiču razmišljanje o europskoj kulturnoj raznolikosti i zajedničkim vrijednostima. Sredstva su raspoloživa i za inicijative koje mogu eh, podsjećati na uzroke eh, rasta totalitarnih režima u eh, europskoj povijesti te na komemoraciju žrtova njihovih zločina. Nadalje, Europa za građane je glavni alat e, Unije za potporu inicijativama koje osvještavaju i obrazuju o holokaustu. Svake godine komisija investira 3,5 milijuna eura u ove projekte. Nekoliko operativnih grantova e, e, mjesta za sjećanje na holokaust i druge inicijative. U tom smislu Europska unija je stekla i status partnera e, Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust i također je financirala e, sa 8 milijuna eura najveće istraživanje o holokaustu u putem e, projekta Obzor 2020 pod nazivom Europska istraživačka infrastruktura za holokaust. Nadalje u području istraživanja u 2015. i 2017. komisija objavila je poziv za natječanje u okviru obzora 2020 za potporu istraživanja o kulturnoj opoziciji u bivšoj u bivšim socijalističkim zemljama te o poboljšanju međusobnog razumijevanja između Europenja preradom i obradom problematične prošlosti. Na primjer, jedan projekt Kraš, govori, Kraš koji govori o kulturnoj opoziciji i razumijevanju kulturne opozicije u bivšim sovjetskim zemljama. Taj je projekt stvorio prvu digitalnu bazu podataka kojom se ukazuje na razne oblike kulturne opozicije u bivšim socijalističkim zemljama. Projekt je zaključio da obrazovanje i istraživanje o kulturnom nasljeđu su ključni za podopiranje otvorenih pluralističkih demokracija. U području obrazovanja Unija podupire i nadopunjuje nacionalne politike s ciljem boljeg razumijevanja naše povijesti i zajedničkih vrijednosti. Sadašnji program Erasmus Plus do sada je podupro otprilike 30 projekata koji se bave povješću i totalitarizmom u Europskoj uniji. Ti su projekti učenicima i studentima dali priliku učiti o prošlosti na izravan način te e, mijenjati vlastite živote E, uslijed toga. Prošle godine komisija je iznijela preporuku vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, inkluzivno obrazovanje i europsku dimenziju učenja. Zemlje članice o tome su se dogovorile nakon samo nekoliko mjeseci. Ovo je bio stvarni e, stvarna prekretnica jer Europska unija nikada ranije nije tako jasno rekla koliko je važno promicati zajedničke vrijednosti, stvarati osjećaj pripadanja i učiti o vrijednostima i podrijetlu vrijednosti Europske unije te najvažnije učiti o kompleksnim povijesnim i kulturnim e, iskustvima u našim zemljama članicama. Komisija doista vjeruje da je obrazovanje jedan od najučinkovitijih načina borbe protiv antisemitizma. Upravo zato komisija sufinancira studiju pod naslovom e, holokaustu u suvremenom obrazovanju zajedničke inicijative s UNESCO-om. Te na posljedku možemo eh, odizati i putem eh, povijesne baštine, kulturne baštine i drago mi je što je, eh, su upravo mjesta od povijesne važnosti dobila oznaku europske povijesne baštine kao na primjer Eh, Gdańsk, eh, brodogradilište ili Siget. A, I tako će komisija nastaviti podupirati sjećanje na totalitarne režime bez obzira na njihovu ideološki temelj. Razumijevanje naše prošlosti je ključno ako želimo i imamo namjeru živjeti zajedno i graditi bolju budućnost za naš kontinent. Hvala, evo, samo sam htio reći da imamo cijeli niz govornika, puno rasprava, tako da ću doista morati inzistirati na poštivanju dodijeljenog vremena. Gospođa Kanjete, Kanjete dvije minute, izvolite. Gospodin predsjedniče, gospođo povjerenice, e, Prošlo stoljeće nas je podučilo kako su opasni i nepredvidivi totalitarni režimi. Imali smo zločine koje ni u kojem slučaju ne možemo dopustiti da se ponove. A u tom smislu moramo kroz obrazovanje i istraživanja izgraditi otpornost naših društava kako bi na bilo kakve pokušaje povratka u prošlost odgovorili na najbolji mogući način. Moramo isto tako radikale, e, nacionaliste e, i sve ostale ekstremiste prokazati, ne dopustiti im da dovode u pitanja temeljne vrijednosti naših otvorenih e, društava E, da, isto tako imali smo i traumatizme i e, komunizma i nacionalsocijalizma i to e, je isto tako bilo i imali smo ishodište u ideologiji koja je prije svega željela doći na vlast, a nakon toga smo imali brutalne režime gdje su milioni ljudi izgubili život. A zapad, imali smo s jedne strane nacizam, ali isto tako istočne i srednje e, zemlje središnje Europe su iskusile i nacizam i komunizam. I one nas mogu one nas mogu poučiti na koji način analizirali to, analizirati to. Europska unija u tom smislu nam treba e, pružiti mogućnost analize kroz financiranje i obrazovnih programa i kulturnih programa. Moramo isto tako i potpuno otvaranje e, historijskih arhiva kako bismo jednom za svagda ušutkali historijske laži populizam, diktatorstvo e, je nešto što se može povezati. Moramo u svakom slučaju reagirati na masovno kršenje ljudskih prava, je li to u Rusiji, Iranu, Kini ili bilo gdje drugdje. Hvala. Sad gospođa Kamerevert, dvije minute, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajuće. Povijest Europa u 20. stoljeću je povijest zabluda, zločina, ratova i nepravdi, ali i povijest uspjeha, zahvaljujući utemeljenju Europske unije te padu Berlinskog zida, te produbljivanju europskih integracija. Demokracija treba prisjećanje. Samo oni koji su svjesni prošlosti, samo ti mogu stvarati budućnost. Osnivanje Europske unije te zajedničko branjenje temeljnih vrijednosti otvorenog liberalnog i pluralističkog društva je pouka koju smo izvukli iz najmračnijeg poglavlja europske povijesti 20. stoljeća. Prošlost nam pomaže da iznađemo rješenja za sadašnjost i budućnost time što osještavamo sve učinjene pogreške i kako je do njih došlo, a i time da priznajemo krivnju, čak i za ona djela koja nismo mi sami počinili. I Willy Brandt i njegovo davanje počasti na koljenima u Varšavi je najpoznatiji primjer takvog preuzimanja krivnje. No upozoravam da se kultura sjećanja ne smije zlorabiti u političke svrhe jer to nikada ne može biti dobro. Njemačka povijest, odnosno povijest je uvijek složena, raznolika i prije svega kontradiktorna. Kultura sjećanja nikada ne zahtjeva apsolutnu istinu. Postoje nepobitne povijesne činjenice koje se ne mogu zanemariti, ali kultura sjećanja koja ne razjašnjava proturječnosti te događaje pokušava prikazati samo iz jedne perspektive nema smisla. Takvo nešto nas neće ujediniti, već razjediniti. Kultura sjećanja je uspješna samo kada ukazuje na velike promjene i kada ukazuje na to da se događaje uglavnom ne mogu dijeliti na crno-bijelo, pobjednike, gubitnike i tako dalje i da nije jednostavno odgovoriti na pitanja krivnje. Kultura sjećanja može biti uspješna samo ako nastavimo sumnjati. Ona nam pomaže u borbi protiv populizma. Ona nas upozorava da uvijek iznova moramo promišljati o svojim stavovima. 30 godina nakon pada zida moramo se prisjetiti. Oni koji su istinu svojatali, oni su uvijek bili neuspješni. Totalitarizam i populizam imaju jednu zajedničku stvar. Oni ne zahtijevaju kulturu sjećanja, već oni uvijek govore o povijesti sa stanovišta pobjednika. I to je ta razlika koju ne smijemo smetnuti sa uma. Puno hvala. Dragi kolege, Produljavanje e, vremena koje vam je dodijeljeno je isto tako na uštrbi, na štetu drugih kolega. Molim vas da e, to poštujete, a ja evo neću dopustiti da prekoračite. Sad gospodin e, Škripek, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću doista pokušati biti kratak. Velik dio zastupnika ovdje u ovome domu je na vlastitoj koži iskusilo što to znači totalitarizam koji je u širokim dijelovima Europe vladao 40 godina i ja sam dio te generacije. Ja sam bio u pionirima, bio sam u mladenačkim organizacijama. Uvijek sam preuzimao obveze kako bi ih branio svoju domovinu, ali mi smo na dogmatski način odgajani na tezama Marksa, Engelska, Engelsa i Lenjina. Govorilo nam se da ne postoji Bog, zabranjivano nam je da uopće uzimamo u usta riječ Bog. Govorilo nam se da je kršćanstvo loše vrlo je važno da mladi danas to znaju, da obrazujemo mlade i da budu upoznati s ovim mračnim poglavljem naše povijesti kako se ona ne bi ponovila u naše moderno doba. Moramo ih podsjećati na te mračne dane. U Češkoj je Jožef Gapčik, jedan vojnik za vrijeme drugog svjetskog rata, ubijen. I na takve slučajeve moramo podsjećati. Hvala. Pre, e, hvala predsjedavajući. Govornik je prekinut. Iduća govornica. Puno hvala. Naša Europska unija je nastala na e, temeljima e, totalitarizma, odnosno onoga što je ostalo nakon totalitarizma. I moramo znati kako je totalitarizam nastao, kako je utjecao na naš svakdašnji život. Sad da ne smijemo zaboraviti na prošlost. Ako građani ne razumiju svoju prošlost, ako ne razumiju tradiciju, onda će nas to razjediniti. Mi moramo njegovati, istraživati zajedničku povijest kako bi se borili protiv zaborava. Neki totalitarizam smatraju tiranijom. Dakle, mi smo izvukli vrlo vrijedne lekcije iz tog mračnog razdoblja i te lekcije i sjećanje na njih moramo održati, ali sa mnog drugog stanovništva, sa europskog stanovništva, sa stanovišta zajedničke europske povijesti kako više nikada ne bi došlo do nacionalizma i do njegovog jačanja. Mi moramo poštivati istinu. To mora biti naš cilj. Dakle, moramo to naglasiti da je to naš cilj. Puno hvala, a sada gospodin Rope na jednu minutu, izvolite. Uistinu je jako važno podsjetiti posebno mladu generaciju E, na tragediju e, i patnju čovječanstva zbog e, totalitarnih režima. Imali smo u Litvi gubitak 800 tisuća ljudi naših građana koji su bili osuđeni na glad i smrzavanje u Sibiru. Većina je umrla u takvim uvjetima, no ti strašni komunistički zločini nisu osuđeni na zadovoljavajući način. Mi još uvijek osjećamo posljedice e, stalinizma, a to se sad promovira kao kult u Rusiji. To se isto tako na televiziji e, glorificira, prodaju se suveniri i tako dalje. Da, isto tako e, e, ta prošlost se isto tako i u političke e, svrhe kupuje. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Smatram da današnja rasprava ne vodi u pravome smjeru. Mi se ne bavimo današnjim problemima koji opterećuju mlade. Naime, danas se napada obrazovanje, obrazovni sustav i stoga postoji opasnost da obrazovanje više ne igra tako važnu ulogu. Neoliberalni političari unutar Europske unije su doveli do toga da se obrazovanje razara i čini se da je privatizacija zavladala. Nema dovoljno financijskih sredstava za obrazovne sustave i njihova kvaliteta opada i moramo očuvati kvalitetu obrazovnih sustava ne smijemo zaboraviti da postoji teorija ekstremizma i da sada mnogi pokušavaju uspjeti kada je riječ o povijesnom revizionizmu dakle oni žele nanovo pisati povijest a što se sada događa između njemačke i grčke govorimo o reparacijama i koju smo opće lekciju mi izvukli iz svega toga? Dragi kolege, danas se obrazovanje u Grčkoj ponovno napada, manje je sredstava za obrazovanje, a to nikome ne ide na ruku, niti ne ispunjava zahtjeve našeg društva. Nastavnici, profesori u Grčkoj sada pokušavaju izboriti svoja prava. Hvala. Minuta i pol, gospodin Gil. Da, oni koji ništa nisu naučili iz e, prošlosti ju pokušavaju pomoći. No, mi smatramo da se e, školovanje također može koristiti i u ime propagande EU će to koristiti i to će također omogućiti, dovesti do toga da se patriot patrioti u nacionalnim državama pokrazu, prokazuju kao zlikovci. Da. Zašto ste uh, napravili to da kad govorimo ime populizma da onda smo nužno eh, u, eh, u pogrešci i da su to znači ljudi koji nemaju pravo komunikacija, suradnja, učenje jedni od drugih su često pomogli, no nisu isto tako imali isto tako e, važnu ulogu ni u NATO, ni u UN-u, ni tako dalje, gdje se prije svega koristi oružje. Ako želite e, ulagati u školovanje, onda molimo da vjerujete državama članicama da mogu odlučiti što je najbolje za, njihovo, za njihovu djecu. Vjerujte u nacionalne školske sustave, jer samo tako ćemo najviše izvući iz e, školovanja. Hvala gospođa Arnuatu. Hvala, gospodine predsjedniče. Da, moramo podučavati o totalitarizmu i ja neću kao e, dubinska antikomunistica vam reći drugačije, no e, istovremeno moramo imati na umu i milijune siroma, e, imati na umu i milijune siromašnih koji e, pate od migracijskih valova u Europi. Da, povijest totalitarizma nas uči mnogim stvarima. Sadašnje aktualne tendencije u nekim e, državama članicama isto tako dovode do propagande, prokazivanja i isto tako i isto tako e, prokazuju se oni koji e, hrabro ustaju protiv globalizacije kao na primjer u Mađarskoj ili u Francuskoj u okviru pokreta žutih prsluka. Da, e, tržište je kralj i tu ga moramo braniti protiv onih e, koji e, se bore prije svega za slobodu građana. Hvala. Gospodin Papadi Papadakis, jedna minuta, izvolite. Vi govorite o totalitarizmu